Imamo obrazoženja glasovanja i naravno trebamo omogućiti onima koji to žele da prate. Dakle, imamo obrazloženje glasovanja o izvješću Piri riječima kolega Austrevičius. Mr. I Ja sam glasao za ovo izvješće. Htio bih da se zabilježi da smo već usvojili jednu rezoluciju o Turskoj nakon propalog vojnog puća 2016. I tamo smo naglasili da je ta zemlja europske strateški partner, ali smo izrazili zabrinutost zbog nekompatibilnosti pristupanja i traženja njihovog privremenog zamrzavanja. Međutim, čini se da se situacija pogoršala i da se vladavina jednog čovjeka ojačala vidimo da se traže neustavne promjene, da se uvodi cenzura medija. Vjerujem da situacija u Turskoj više ne može e, biti ignorirana ukoliko se provede ova promjena ustava, onda moramo s mjesta prekinuti ove pregovore o pristupanju i prekinuti financijsku pomoć. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Hanan. Hvala. Gledano unatrag, pristup Europske unije nije značajno funkcionirao. Vidimo da članstvo više nije na dnevnom redu, pronađimo način na koji ćemo e, funkcionirati. Međutim, ono što smo napravili mi obećajemo e, članstvo, a tu obavezu nećemo ispuniti. Dakako, to je pridonijelo i nekim političkim promjenama u toj zemlji. Ne kažem da je sve krivnja Europske unije, to bi bilo absurdno, to se može pripisati unutarnjim dinamikama u toj zemlji. Ali trebali bismo biti mudri i potražiti održivi sporazum gdje priznajemo tu zemlju kao strateškog partnera i saveznika, priznajemo vrijednost slobodne razmjene s tom zemljom, ali ne prekidamo razgovor o nekakvoj političkoj integraciji. To bi možda mogao postati model i za neke susjedne zemlje. Hvala. Zastupnik Džambacki. Hvala vam. Ja bih čestitao kolegici Piri na njezinom izvješću zasigurno korak u dobrom pravcu. Tu se odražavaju politike Evropske unije. Međutim, glasao sam protiv ovog izvješća zato što izvješće ne govori o promjeni sekularne države u religioznu državu, to ne može biti nešto što možemo podržati. Također je tu islamizacija zemlje, toga nisam vidio u izvješću. Vidimo da se Turska miješa i unutarnja pitanja brojnih zemalja u Europi. Tu to je, obuhvaća i Bugarsku i mislim da bi odnose s tom zemljom valjalo zamrznuti. Ona ne može biti naš saveznik. Hvala vam. Zastupnica Zaborska. Súhlasím s dvoma pozmeňovacími návrhmi, ktoré podali poslanci zo skupiny ENF. Turecko by... Hvala vam. Turska treba priznati genocid počinjen nad Armencima kada je riječ o suživotu kršćana i muslimana. Crkva Aja Sofija bi trebala ostati muzej, ne bi se trebala koristiti kao džamija. Nisam podržala amandmane. Situacija u toj zemlji je alarmantna i mislim da valja nastaviti dijalog. I zato se moramo baviti ključnim pitanjima u odnosima između nas i te zemlje ova rezolucija želi podsjetiti turske vlasti na njihove preuzete obaveze. I kada se pozabavimo tim pitanjima, onda možemo preći na osjetljiva pitanja. Hvala lijepa. To je bilo sve što se tiče slobodno, što se tiče obrazloženja glasanja za ovo izvješće. Prelazimo na e, iduće izvješće. Riječ ima zastupnik a ja sam glasao za ovo izvješće koje podržava prijedlog komisije, zato što sam uvjeren da razvojna pomoć treba ostati glavna potpora zemljama u razvoju. Drago mi je vidjeti da će se privatne ulaganja koristiti u Africi te u istočnom i južnom susjedstvu. To je dio šire strategije da se upravlja migracijama. Važno je pozabaviti se glavnim razlozima migracija, stvarati radna mjesta, podržavati razvoj malih i srednjih poduzeća, te mm, se zalagati za inkluzivan i održiv rast. To možemo činiti i sa novim instrumentom, to je FD fond, gdje će se doprinos dati Europska investicijska banka, te će se na taj način privući javne i privatne investicije. Mislim da će to stvoriti dovoljne investicije, razviti ovaj instrument putem kojeg ćemo moći pružiti tehničku pomoć zemljama kojima je ona potrebna. Hvala vam. Zastupnica Giljera Garcia. Hvala. Ja sam glasala za ovo izvješće. Htjela sam govoriti o ovom novom e, fondu, dakle, za održivi razvoj, zato što ćemo putem e, njih, putem njega se boriti protiv e, nepravdi, boriti se za reforme pravosuđa, ono sredstva su namijenjena zemljama u susjedstvu i afričkim zemljama. na taj način ćemo se pozabaviti i razlozima ovih migracija. Međutim, tu su neka pitanja koja su povezana sa učinkovitošću e, razvoja, potom stvaranje e, pristojnih radnih e, mjesta, te borba protiv siromaštva. Tu je inkorporirana i agenda za održivi razvoj. To su sve ciljevi ovog fonda. Tu su i klauzule koje se tiču radnih mjesta te ljudskih prava. Također tu je borba protiv poreznih oaza i porezne evazije. To su sve ključna, ključni ciljevi ovog fonda. Hvala vam. Došli smo do kraja obrazloženja glasanja, dakle vezano uz izvješće Kukan, Frunzulika, Gardija Zabal, Rubijal. Prelazimo na izvješće Anderson, zastupnica Šojdrova. Eh, Hvala lijepa. Drago mi je da smo danas usvojili ovaj, eh, ovaj tekst koji se bavi dakle sporazumom iz Marakeša, tiče se slijepih i slabovidnih osoba. Ovo će poboljšati kvalitetu života naših građana, omogućit će im da se uključe u kulturni i društveni život. nekako pod uvjetom da u ovome budu sudjelovale države članice. Također to je korištenje alternativnih metoda, e, veliki fontovi, brejovo pismo, više od 20% svih dijela već je dostupno na ovaj način, još se mora poraditi na ovih preostalih 80%, to će biti velika prilika za obrazovanje ovih ljudi a istovremeno neće utjecati na prodaju ovih autorskih e, dijela. Trenutna situacija je takva da slabovidne osobe ne mogu uopće koristiti ova autorska dijela i mislim da će im ovo doista poboljšati kvalitetu života. Hvala lijepo. Zastupnica Stiller, izvolite. Hvala. Drago mi je da smo danas korak bliže ratifikaciji ugovora iz Marakeša. Riječ je dakle o upotrebi određenih dijela i zaštićenih sadržaja u korist slijepih i slabovidnih osoba. Dugo smo čekali na ovaj tekst. Tu su brojni dobri dijelovi u ovom izvješću parlamenta, ali osuđujem kompenzacijske scheme za izdavače. Ne samo da ovo krši članak 21 UN-ove konvencije o pravima osoba s invaliditetom, već nema nikakve, nikakvog dokaza ekonomskom gubitku ovih tvrtke i vlasti nisu smjele na to pristati. Ovo je u kontradikciji sa ciljevima ugovora iz Marakeša i trebamo se njime pozabaviti kada se ovo bude prenosilo u nacionalna zakonodavstva. Nadam se da će ovo naići na odobrenje država članica kako bismo konačno ratificirali ovaj tekst e, tijekom ove jeseni. Hvala lijepo. Ovime završavamo ovo obrazloženje glasanja. Prelazimo na izvješće DANS, zastupnica Damato. Hvala. Ovo izvješće predstavlja određene korake unaprijed kada je riječ o održivom razvoju u Europi i zato sam ga podržala. Međutim, tekst je mogao biti ambiciozni, mogli su se uvesti obvezujući ciljevi kada je riječ o e, štednji kako bi se došlo do kvalitetnije rekonverzije dakle industrijskih sjedišta. Također valja povesti računa o stakleničkim plinovima, Čutim, jednako se ne provodi sa drugim e, štetnim plinovima koje također zagađuju zrak. Također su ovdje dijelovi vezani uz kružno gospodarstvo, ali morali smo ovdje uputiti amandmane kako bi se dokinule odredbe o spaljivanju otpada. Govori se i o fondu EFSI koji se ovdje koristi za nastavak korištenja fosilnih goriva. Ovdje smo mogli postići korak unaprijed, ali da bismo to postići morali smo se bolje zaletiti. Vielen Dank, Frau Kollegin D'Amato. Es folgt nun Frau Kollegin Aguilera Garcia. Zastupnica Aguilera Garcia. Sí, gracias, presidente. Este es un informe importante. Hvala lijepo. Ovo je doista važno izvješće. Drago mi je kako su se stvari razvile na plenarnoj sjednici za razliku od onoga što smo dobili iz odbora Envi. Ono što je naime tamo usvojeno jesu su bili nekakvi nepravedni elementi u odnosu na ZPP i to se ispravilo, i zato sam glasala za ovo izvješće. ZPP i njena zadnja reforma već su bili u znaku dodatnih napora u svrhu zaštite okoliša, mislim pritom na ekologizaciju. To podrazumijeva važne korake i napore koje trebaju uložiti evropski poljoprivrednici. Zato smatram da nije u redu reći da poljoprivreda ne sudjeluje u zaštiti okoliša. Naime, ona to čini, stvari se mijenjaju. To bez obzira na konkurenciju iza trećih zemalja. Zato želim evo još jednom istaknuti značajnu ulogu evropske poljoprivrede. Hvala vam. Zastupnik Džambacki. Hvala. Ja sam se sudržao tijekom ovog glasanja zato što ne donosi ništa konkretno. Ovaj pojam održivo se koristi toliko široko da on više jednostavno nema točno značenje. Ja se mogu složiti sa potrebom poboljšanja kvalitete zraka, ali ne mogu prihvatiti neke druge elemente koje se nalaze u ovom izvješću. Potom su tu instrumenti za održivost i rast, za koje smatram da ne funkcioniraju korištenje novca europskih poreznih obveznika, ne bi se trebalo koristiti u ove svrhe nedostaju dobri prijedlozi i zbog toga jednostavno nisam mogao podržati ovaj tekst. Hvala vam. Zastupnica Grapini nije ovdje, riječ ima zastupnik Farije. Hvala. Sam glasao za ovo izvješće i radio sam na njemu kao izvjestitelj u Sijeni bez obzira na prisutnost održivog razvoja u našim dokumentima već duži niz godina, smatram da je tu potrebno učiniti dodatne napore. Mi smo se ovdje koncentrirali na provedbu agende za 2020. Tu su zajednički preuzete obaveze i svi moraju surađivati, države članice, civilno društvo i tako dalje. Nama je svima zajedničko da ojačamo globalnu strategiju Europske unije, te je ovo velika prilika za Europski parlament. Ovo je refleksija koja odgovara na složene izazove s kojima se treba nositi cijeli svijet i predstavlja okvir za djelovanje Evropske unije. Mislim da ova, uh, da ova institucija ima izuzetno važnu ulogu u tom smislu i da može biti ključni uh, element u ispunjenju ovih ciljeva. Hvala, zastupnik Kelly. Hvala ciljevi održivog razvoja Evropske unije su jako širok, široki. Agenda za 2030. dakle obuhvaća postizanje tih ciljeva do 2030. i to trebaju preuzeti sve države članice. Ova agenda je okrenuta ka stabilnosti, ljudskim pravima, zdravom planetu, pravednom društvu i prosperitetnim gospodarstvima. Zato sam glasao za ovaj prijedlog rezolucije. Ove ciljeve održivih ciljeva razvoja smo odlučili provoditi i oni su ključan dio naših budućih znači našeg budućeg djelovanja. Siguran sam da ćemo ispuniti obaveze iz agende za 2030. Htio bih također čestitati učinkovitom načinu na koji ste vodili današnju sjednicu, bez obzira na komentare koje smo čule od zastupnika. Ovaj, aplauz koji ste dobili je bio jasna poruka. Hvala vam na pohvali. Došli dakle do kraja obrazloženja glasanja za e, izvješće DNS. Sada prelazimo na izvješće Omarađe. To je i posljednje, posljednje izvješće o kojima ćemo čuti obrazloženja. Hvala, zastupnik Nekov. Kada govorimo o najudaljenijim e, regijama Europske unije, to obuhvaća i brdsko-planinska područja koja imaju određene specifičnosti i teže dolaze na evropsko, njihovi proizvodi teže dolaze na europsko tržište i zato smatram da bi trebali lakše dolaziti do novca koji se isplaćuje iz europskog proračuna. Kohezijska politika u tom smislu predstavlja priliku za te regije i zato bi ona trebala ostati na snazi za razdoblje iza 2020. Najudaljenije regije, brdsko-planinska područja imaju značajan eh, potencijal u proizvodnji kvalitetnih proizvoda i zbog toga bi se na njih trebala primjenjivati jednostavnija pravila. Tražimo od Europske komisije da provede kampanje informiranja kojima bi se zaštitile odgovarajuće oznake geografskog porijekla jer bi to moglo stvoriti e, adekvatan dohodak u tim područjima. Hvala vam zastupniče Nekov. Dakle, došli smo do kraja obrazloženja glasanja, iscrpili smo taj ovaj dio dnevnog reda. Dobar tek kolegama i za sad prekidamo sjednicu.